E, ove količine materijala koje imamo za danas, ali evo, to je ta dobra tradicija u našem odboru da prije ljetne stanke, prije kraja školske godine moramo obaviti još što je više moguće stvari kako bismo čiste savjesti išli na ljetovanje i na ferije. Ali evo nisu još ferije počele pa e, e, neki kolege vidim još dolaze. Pozdravljam vas na današnjoj sjednici. Imamo prilično pun program, no nadam se da naša dobra suradnja, organizacija i dobra priprema će nam omogućiti da e, sve relativno glatko prođe. Ima li napomena uz dnevni red? Da li je dnevni red usvojen? Je, hvala. Imamo e, Znači ovo se prenosi ova sjednica online, imamo prijenos, imamo 16 jezika e, na koje se sjednica prevodi, osim češkog, estonskog, finskog, latvijskog, e, malteškog, slovačkog i slovenskog na sve druge jezike Europske unije. Gospodina Glezosa ovdje ne vidim. Želim reći samo da je gospodin Glezos koji je ovdje često e, uzimao riječ je e, sada odustao od svog mandata u Europskom parlamentu. Želimo mu sve dobro u buduće i zahvaljujemo srdačno na suradnji s njim. Bilo bi dobro kada bismo imali više zastupnika koji su tako aktivni kao što je to bio gospodin Glezos osobito u tako visokoj dobi. E, osim toga, gospođa Marit Paulsen e, će s 30. rujnom završiti svoj mandat, no do tada još imamo malo vremena. Posebno zato što je ona sada u fazi da zaključuje dva važna izvješća u svom e, specijaliziranom području. E, no od nje ćemo se oprostiti u rujnu. Naša e, uprava za zakonske akte nas je obavijestila da sa, e, moramo donijeti ispravak dogovoren sa vijećem i komisijom, te se ispravci odnose na četiri uredbe prema pravilu u članku 231, te dokumentaciju imate u paketu i te izmjene su sljedeće. To su zapravo formalne stvari. Uredba 1308 e, iz 2013. o zajedničkoj organizaciji tržišta trebaju korigirati na dva mjesta u članku 230 stavak 1 u točkama C i e, kao i u e, dodatku 2 aneksa 7. postoje određeni sadržaji koji su e, se izgubili u pregovorima oko teksta. To je samo jedna tehnička izmjena, a osim toga to odnosi i na, na uredbu 1305 iz 2013. koja se treba izmijeniti na dva mjesta, članak 59.4 iz aneksa sve te korekcije imate u svojim materijalima, detaljno su opisane. Ti ispravci, e, prvo ih treba usvojiti komisija, a zatim plenum i naš odbor koji je nadležan ih također treba razmotriti. Ako do kraja današnje sjednice ne bude prigovora, onda predlažem E, da usvojimo te ispravke. To su tehničke stvari, ali evo postupak to zahtjeva Zapisnik sjednice od 26. E, i do 28. svibnja i e, od 8. lipnja je odobren također ako nemate nikakvih napomena. Dolazimo zatim do točke 4 a to je izvješće o e, putovanju našeg izaslanstva u, na Expo u Milanu. Mislim da će gospođa Aguilera Garcia reći nešto više o tome. U prvom dijelu naše sjednice ja sam predsjedao, a nakon toga gospođa Aguilera Garcia kao zamjenica e, predsjedavajućeg jer ja sam morao kratko otići. E, gospodin Castro iz osobnih razloga nije mogao biti s nama i cijeli posjet je zapravo nije, nije bio tako cjelovit kao što smo se nadali više se pitao možda bismo trebali taj posjet ponoviti, ali evo, okolnosti su bile takve kakve jesu. Možda ću samo kratko dati svoj komentar o ekspo kasnije, a sada molim gospođu Agileru Gasiju. Hvala. Gospodine predsjedavatelju. To je bila velika prilika za nas da posjetimo Expo u Milanu. Tajništvo je pripremilo aneks broj e, četiri. Zahvaljujem na tome, zahvaljujem na svemu što su učinili kako bi naš posjet pripremili u naprijed. Posjet je bio odličan naš plan puta je bio jako dobar, sve je bilo dobro uređeno, posjetili smo različite paviljone, sve izuzetno zanimljive i vidjeli smo dosta od te izložbe u Milanu, a i dosta drugih e, programa. E, otišli smo i u e, muzej Fratelli Branka. Sve je to bilo jako zanimljivo bilo mi je drago posjetiti muzej i e, posjet konzorciju Gola Konsora koji je jako slavan. Bilo je vrlo e, ugodno dobiti uvode, uvide u, u to kako to izgleda. Svima je nedostajao Paolo bilo bi idealno da on bio s nama, budući da je on tako ključan za naš odbor i za sav naš e, rad. Bilo bi nam veliko zadovoljstvo da on bio s nama, ali nažalost nije mu bilo moguće doći, a mi ostali smo uživali. Bilo je izuzetno zanimljivo, želimo zahvaliti na svemu što je učinio organizaciji. Sve je nažalost bilo prekratko. E, vidjeli smo, kao što sam rekla, određen broj paviljona, vidjeli smo neke nove eksperimente koje se odvijaju u tom sektoru iz osobnog motrišta. Taj je posjet e, imao velikog učinka. Bilo je zanimljivo vidjeti e, što je zapravo ekspo. No zanimljivo je bilo vidjeti i koliko je posla odrađeno na terenu i koliko je posla odrađeno interno i koliko je tajništvo uložilo u organizaciju tog posjeta. Zanimljivo je bilo vidjeti što se događa u Milanu, sve je bilo savršeno, bila je to izvrsna prilika za sve nas i tajništvo je odradilo odradilo fantastičan posao i sve kolege koji nažalost nisu mogli biti tamo. Bilo je to, bio to zanimljiv posjet i željela bih reći koliko sam to cijenila, koliko je bilo um, važno saznati nešto o sigurnosti. Pa evo, upravo kao što ste i vi rekli, Izvješće tajništva e, vam je podijeljeno. Ja imam dva osobna komentara. Izložba je naravno bila vrlo zanimljiva i arhitektonski gledano vidjeli su se neki novi trendovi u arhitekturi koji su bili tu i kako bi privukli sve više posjetitelja. Jasno se vidjelo da su arhitekti uložili puno truda u to kako bi predstavili nešto što će doista privući posjetitelje. Evo to je prva napomena s moje strane. Druga napomena, brojne te prezentacije koje su sada već elektroničke prezentacije, dakle stvari koje su vrlo zanimljive i e, iz toga pobuđuju veliki interes mladih ljudi. I mislim da će doći i vrijeme I e, na kraju, a tu ćemo zamoliti i e, gospodina Kastra za njegov prilog, da na kraju sve sažmemo kako bi cijela ta naša iskustva i kako bi se naše zaključci mogli iskoristiti u Europi, pa možda i u cijelom svijetu. E, osobito zato što centrala FAO ima svoje sjedište u Rimu, pa Čini mi se da iz toga možemo izvući koristi, a i sadržaji su povezani sa tom važnom temom Expo. Mislim da je dovoljno toliko reći o toj temi. Naši gosti su međuvremenu pristigli, pa možemo... A gospodin Dante. Hvala lijepa predsjedniče i ja bih isto se htio e, zahvaliti kao što je rekla kolegica Aguilera e, e, ova će destinacija biti ciljem prvih dana moga dopusta. Međutim, opasno, osobno bih htio nešto reći o štandu Europske unije. Imam, e, prošlo je već 50 godina od koda e, Evropska unija radi na gradnji e, zajedničke poljoprivredne politike i prehrambene politike. Stoga je to vrlo važna tema i utječe na cjelokupno svjetsko mišljenje. Međutim, naš stand nije na nivou na kojem bi trebao biti E, tu imamo nekakve humoristične prikaze, e, e, susret djevojčice sa, djevojčice sa planetom Zemljom. To je, mislim, po meni omaloža, omalovažavanje važnosti tog štanda. Evo, to je moje mišljenje. Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala. Hvala predsjedniče. Samo da vam kažem da je ova izložba e, način da se e, potiče održivi razvoj u cijelom svijetu kao i e, tradicionalna poljoprivreda. Tu imamo i politiku slobodne razmjene koja se potiče Međutim, po meni je to e, proturječno. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze wrócimy. Hvala, kao što smo rekli, vjerojatno ćemo se vratiti na tu temu i imat ćemo e, i izradit ćemo jedan sažetak. E, u svakom slučaju hvala na napomenama ako su predstavnici revizorskog suda ovdje, onda možemo možda već prijeći na točku 5. Srećno dobrodošli. Przechodzimy do punktu piątego. Prelazimo dakle na točku pet e, dnevnog reda, a to je znači predstavljanje dva posebna izvješća gospođe Kersti Kaljulajt članice Europskog revizorskog suda. Dva su dakle izvješća prvo posebno izvješće broj 4 iz 2015. Tehnička pomoć e, koji doprinos e, je e, osiguran na području poljoprivrede i ruralnog razvoja, a drugo je izvješće broj 5 iz 2015. Jesu li financijski instrumenti uspješan i obećavajući alat na području ruralnog razvoja. Kao što se vjerojatno sjećate, imali smo e, jednu oveću prezentaciju o tome e, koju je držao povjerenik. Ovo su vrlo aktualna izvješća koja će obogatiti naše znanja iz ovog područja. Kao uvod mogu reći da, su, da je 9. E, ožujka su naši koordinatori imali sjednicu zajedno sa članovima revizorskog suda koji su vezani uz područje poljoprivrede i kao rezultat toga utvrđeno je da će se osnažiti ta suradnja. Iz tog razloga odbor e, revizorskog suda je zamoljen da predstavi ova dva najnovija izvješća na današnjoj sjednici. Osobito ovaj prvi, e, prvo izvješće o tehničkoj pomoći je bilo nešto o čemu je bilo riječi i nadamo se da će nam to pomoći da umanjimo stopu grešaka u ovom području kako bi sve funkcioniralo učinkovi, učinkovitije. Drago mi je da je gospođa Kerstin Taljulajic s nama. I ona će nam predstaviti ta dva posebna izvješća. Nakon toga ćemo kao i obično imati razmjenu mišljenja s vama. A nakon te razmjene mišljenja će gospođa Kaljulajd e, dati svoje odgovore. Još jednom srdečno vas pozdravljam i, i izrazito se radujemo što ste s nama jer ovo je suradnja koja će biti na korist i nama i vama. Hvala vam e, predsjedavatelju i hvala kolegama iz odbora Komagri na ovoj prilici ako sam ja dobro shvatila, vi želite da ja prođem kroz oba izvješća odjednom, pa ćete onda raspravljati oba. Možemo tako. Ovo je na posebna prilika za mene. Ako e, znači doći pred, pred one koji su zapravo zakonodavci na području e, poljoprivrede, to je vrlo, vrlo zanimljivo za mene i radujem se ovoj raspravi. Posebno izvješće tehnička pomoć i koji doprinos e, je učinjen u odnosu na poljoprivrednu i ruralni razvoj, usredotočen je na upravljanje i tehničku pomoć i doprinos ključnim ciljevima poljoprivrede i politike ruralnog razvoja u razdoblju 2007. do 2013. Naši revizori utvrđivali su koje aktivnosti je, e, su podržane kroz tehničku pomoć e, i da li su e, traženi troškovi bili prihvatljivi i da li su aranžmani za mjerenje učinka tehničke pomoći bili odgovarajući i djelotvorni. E, mi smo razmatrali korištenje sredstava za tehničku pomoć e, i troškove vezane uz toga. Iako su administrativni troškovi su možda pokriveni, financiranje tehničke pomoći trebalo bi uvijek donijeti jedan element izgradnje dodatnih kapaciteta. To je klasično značenje tehničke pomoći. Države članice imaju pravo koristiti financiranje tehničke pomoći iz proračuna Europske unije za određene široko definirane aktivnosti do plafona od 4% omotnice za nacionalni ruralni razvoj. U razdoblju 2007. do 2013. države članice planirale su koristiti 1,5 milijardi na ovaj način. Za novi programsko razdoblje je ta brojka povećana na 1,9 milijardi kako bi se osiguralo da financiranje tehničke pomoći osigura donanu vrijednost, ono ne bi trebalo zamjenjivati administrativne rashode koje bi i onako bili nametnuti od strane europskih administracija u u svakodnevnom upravljanju e, programima javne podrške. Međutim, resursi su namijenjeni za izgradnju kapaciteta. E, financiranje tehničke pomoći pomoglo je državama članicama da pomognu u potrebama za kadrovima u ruralnom razvoju u trenucima kad su njihovi proračuni e, bili smanjeni u tu svrhu. Četiri od pet e, e, zemalja članica podvrgnutih reviziji eksplicitno su prijavili administrativne troškove kao najveći dio njihovih stvarnih rashoda. E, dakle, najveći dio je potrošen na operativne aktivnosti ili aktivnosti izgradnje kapaciteta, međutim postoje određene e, indikacije da komisija također financira administrativne troškove, e, primjerice održavanje informatičke opreme. Razvoj informatičke opreme bi bio prihvatljiv kao rashod tehničke pomoći, ali održavanje tehničke e, e, informatičke opreme nije prihvatljivo. To mora biti redoviti administrativni rashod. E, dakle, države članice i u državama članicama i u komisiji revizori su utvrdili da određeni broj aktivnosti E, koji su zapravo administrativni rashodi su financirani kao tehnička pomoć. Iako zakonodavstvo ne zabranjuje izričito da se tehnička pomoć koristi na taj način, e, mi smatramo da to ne čini najbolju moguću upotrebu novca iz tehničke pomoći jer taj novac se mogao iskoristiti za projekte ruralnog e, razvoja na terenu stoga da tu postoje jasni oportunitetni troškovi e, i koje pokriva sam poljoprivredni sektor znači manje pravih ulaganja a više administracije E, široko razumijevanje tehničke pomoći e, nije e, specifično samo za poljoprivredu. To je i u drugim područjima financiranja Europske unije. No, nije nisu sve vijesti ovdje loše vijesti. Naime, revizorski sud je utvrdio da financiranje ruralnih aktivnosti umrežavanja nudi najbolji potencijal za prihvatljivo korištenje tehničke pomoći u proračunu za ruralni razvoj. E, na kraju neka pitanja e, prihvatljivosti rashoda. Utvrdili smo brojne slučajeve neregularnog financiranja iz drugog stupa tehničke pomoći u pet revidiranih država članica. Glavni problemi vezani su uz korištenje financiranja za aktivnosti koje su u oba stupa e, stoga nisu u cijelosti prihvatljive ili za pitanja vezana uz javnu nabavu ili ugovaranje. E, znači, moguće je da dođe do zabune u odnosu na korektnu raspodjelu troškova u specifičnom e, fondu E, taj problem je uglavnom se pojavio u državama članicama gdje je uglavnom tehnička pomoć u stupu 1, e, no e, dva stupa predstavljaju jedan složeni administrativni postupak i ne primjenjuju se uvijek na adekvatan način E, ako želimo ocijeniti što je postignuto tehničkom pomoći, utvrdili smo da niti komisija niti države članice nisu uspostavile odgovarajući okvir kako bi pokazale nužnost i djelotvornost financiranja tehničke pomoći. Ja ću se sada e, ići na financijske instrumente ako želite da idemo kroz ova izvješća odjednom. Dyskusje nad oboma sprawozdanjami. O oba izvješća ćemo e, zajedno razgovarati, pa molim da sada iznesete ovaj izvještaj. So on now to the financial instruments, whether they are successful and promising tool in the rural development area. U vrijeme ograničenja proračuna E, bolja, bolje investicije sa manje javnih sredstava je vrlo važno. Financijski instrumenti imaju potencijal da e, poboljšaju korištenje javnih fondova u, u proračunu. Fondovi će biti ponovno korišteni e, i to se zove revolviranje i stimuliranje postizanje ciljeva privlačenjem dodatnog kapitala. To se zove efekt poluge. U području e, ruralnog razvoja e, države članice su ustanovile 11 garancijskih jamstvenih fondova i 3 e, fondova za zajmove između 2009. i 2014. E, za novi period 2014-2020 Evropska komisija želi države članice da se obvežu za e, najmanje e, dvostruko povećanje ovih fondova. <clears throat> Pitanja se postavljaju da li su financijski instrumenti bili primjereni i dovoljno kapitalizirani, da li su bili uspješni i da li su doveli do e, željenih poboljšanja. Međutim, e, nemamo dokaza da je to bio slučaj u programskom periodu 2007-2013. E, Programski period nije bio dovoljno dobro pripremljen, znanje o instrumentima je bilo ograničeno, nije bilo prave potražnje za instrumente u ruralnim područjima E, potražnja za financijske instrumente na području poljoprivrede nije bila dovoljno ocjenjena i e, nije bilo jazova između e, država članica koliko smo mi mogli ustanovati. pravila za korištenje financijskih instrumenata E, cijela se svota može početi na, platiti na početku perioda i onda e, države članice dobivaju kamate kao neočekivani e, dohodak. Doprinos financijskim instrument, instrumentima dolazi čim se uđe u fond, ali to nije došlo do korisnika zbog računovodstvenih razloga pravila koja se primjenjuje e, e, za otpisivanje cijele vrijednosti jamstva e, prema tome je prihvatljivo ako je jamstveni fond ne prijeđe ono što je plaćeno u kapitalu to je prihvatljivo E, ti nedostaci su doveli do e, prekapitalizacije u financijskih instrumentima. 421 milijon eura koje su plaćeni u kapital od, e, od ovih 11 jamstvenih fondova do kraja 2013. Mi ocjenjujemo da jamstva koja su izdana otprilike 250 milijuna eura E, su mogli biti e, dani da se plati e, kapital od 50 milijuna eura. U drugim riječima, taj je svota bila zamrznuta bez bilo kakvog doprinosa za primjenu europskih politika. Prema tome, instrumenti su učinili manje za više novca E, da nešto kažem o e, revolvingu i polugama. E, da li je to bolje od tradicionalnih fondova? Financijski instrumenti bi morali dati potencijalne koristi kroz revolving i efekt poluge. Revolving faktor i efekt, učinak poluge su bili nedostatni u ovim fondovima do 2013 nije postignut e, učinak poluge. E, nije došlo mnogo privatnog novca u fondove e, kako bi se doprinjelo razvoju ruralnih područja. Stoga smo zaključili da financijski instrumenti nisu bili onako uspješni kako se očekivalo i nisu dali punu korist u smislu revolvinga i efekta pologe. Nismo imali dobre sustave nadzora kako bi se vidjelo da li su instrumenti postigli očekivane učinke. E, nadalje, ti financijski instrumenti su ustanovljeni tako kako bi se e, privukla i e, daljnja sredstva, to jest bespovratne zajmove. Svi instrumenti primjenjeni u razdoblju od 2007. do 2013. su bili nedostatno iskorišteni. E, e, to e, je, ide protiv svih načela financiranja putem fondova Europske unije. Ovaj E, mi smo analizirali da li se ti problemi mogu spriječiti. E, sud e, je vidio da postoje poboljšanja, ocjene svih instrumenata moraju biti pažljivije i mora tome komisija posvetiti veću pažnju. E, rizik za e, prethomjernu kapitalizaciju još uvijek postoji, a uvjeti e, uspješnosti nisu ugrađeni kao uvjeti za financiranje. Ja bih htjela ponoviti da ne samo više, već boljih financijskih instrumenata je potrebno u EU. uniji učinak e, revolvinga e, mora biti e, značajno više naglašen nego do sada. Hvala, evo ovo je tehnički izvještaj od revizorskog suda. Hvala lijepa. I sada ćemo početi sa pitanja prema našoj tradiciji. Kao prvi se javio gospodin Jar. Hvala lijepa predsjedniče. E, hvala i Revirskom sudu na ovom izvješću. E, ovo vi radite ono, vi radite to jest ocjenu. E, djelomično nama dajete svjedočbu. Mi donosimo zakone, a vi ocjenjujete kako smo dobro donijeli te zakone. Hvala lijepa i e, predsjedniku što nam je evo e, omogućio da imamo ovaj dijalog. Ja nisam imao vremena da sve točno pročitam pa neću i ulaziti u detalje. Ja ću samo e, reći ono što sam shvatio. Tehnička pomoć kao prvi problem. Da li sam dobro shvatio da E, mi e, moramo na tome radi, e, raditi da bolje definiramo okvir uspješnosti. Mm, ja sam i sam bio član parlamenta i naravno novac iz Europske unije uvijek dobro došao. E, uvijek se nastoji to što bolje iskoristiti, ali vi ste rekli da e, okvir e, uspješnosti i kao i okvir, namjenski okvir nije bio dobro definiran. Nije se znalo zašto se smiju koristiti novci. Tehnička pomoć. Zašto je dozvoljena tehnička pomoć, a zašto nije? E, nešto što nisam e, dobro shvatio e, ono što ste rekli o pretjerenoj kapitalizaciji i rizicima. Da li je to dobro ili loše? Financijski financijaši bi rekli da je to dobro. Da li je to namjerno? Ja to ocjenjujem kao poljoprivrednik bih rekao da naravno da novac treba primjereno trošiti. E, e, nije postignut učinak poluge. Da li je razlog tome? Još, imate li kakovih dobrih e, primjera? kod kojih projekata je postignut učinak poluge? da li je uzrok tome to da ideja e, učinka poluge, da je ta e, ideja nova e, na, u ruralnim područjima. Evo, ljudi smatraju dobili smo novac i to je to. Na tome treba poraditi pa mislim da ćemo onda imati i dobrih primjera. I posljednje, posljednja primjedba za nas e, e, su financijski instrumenti vrlo važni. E, ruralna područja imaju strukturne deficite i treba im pomoći. I stoga kad kažete stavili smo novac na raspolaganje, ali novac nije iskorišten, ja bih zapitao ima li dobrih primjera. E, imali regija u Europskoj uniji koji su e, tu bili uspješni. Hvala lijepa. Ja bih htjela zahvaliti e, gospođi što je došla ovamo i što nam je podnijela ovaj izvještaj. Imam nekoliko pitanja. na primjer financijski instrumenti. Ja sam bila članica lokalnih vlasti pa sam upoznata e, sa područjem. Tehnička pomoć je bila jedna od stvari koju ste spomenuli. Rekli ste da e, tehnička pomoć nije dobro e, ili dovoljno točno definirana. E, ne znam je li to nešto e, što, o, čemu, o čemu biste htjeli nešto više reći iz onoga što ste rekli i proizlazi da su administrativni, administrativni troškovi preveliki pa za druge stvari ne ostaje dovoljno novca. U prethodnom periodu, to je bio posljednji e, period koji smo analizirali, e, gledali ste administrativne troškove i troškove upravljanja. Ne znam da li je tu došlo do nekih promjena. E, dojam je da se novac nije primjereno koristio kako bi se dobio maksimalni učinak na području tehničke pomoći i da biste vi željeli neku drugu formulu za tehničku pomoć, e, drugi način strukturiranja te tehničke pomoći. To se tiče niza država članica. E, koliko sam vas shvatila, e, nema dovoljno jasnoće u upravljanju fondovima pa onda s naše strane to treba pojasniti. E, mi bismo trebali objasniti onima koji su odgovorni za provedbu programa kako to treba raditi. E, što se tiče financijskih instrumenata, e, oni nisu bili uspješni ni u prethodnom periodu. I analiza učinka ovih financijskih instrumenata E, se možda nije usredotočila na pravu stvar. E, glavni je cilj financijski instrumenta da privuče novac iz privatnog e, sektora i da se postigne učinak poluge u, na, u ruralnim područjima. Možda moja analiza nije točna, ali od 2007. do 2013 kad je financijski sektor bio u strašnom stanju u Europskoj uniji, e, financijska pomoć je bila neophodno potrebna. Ali programi nisu e, generirali nove, nova ulaganja, e, niti učinak poluge koju smo očekivali od privatnog sektora. Mislim da je stoga važno da pogledamo kako se tim fondovima upravlja, što moramo učiniti e, e, na području gospodarskog ciklusa, a što e, učiniti u pristupu zemlja po zemlja. U, u Španjolskoj smo se jako oslanja, oslanjali na proračun Unije. I ovaj fond je sigurno dao korisne subvencije poljoprivrednom sektoru, ali nije došlo do financiranja iz privatnog e, sektora. taj sektor nije bio u stanju da e, ulaže. E, E, mislim da nije smisleno da ekstrapoliramo iz prethodnog e, razdoblja u e, sadašnje razdoblje, jer je tada vladala kriza. Mislim da će biti korisno da pokušamo koristiti ove financijske instrumente bolje u budućnosti, kada se gospodarski ciklusi poboljšaju. Stoga bismo voljeli E, da ti sustavi funkcioniraju bolje. Imate li kakovih prijedloga za to? Hvala lijepa. Mislim da su zapravo ova dva izvješća vrlo loša. Uistinu pokazuju na koji način su mjere izravne potpore i skupe i neefikasne. To je nešto što se zna već i od prije i Europska komisija je toga dobro svjesna, međutim nastavlja istim putem i to pokazuje koliko su u krivu. Također možemo vidjeti koliko troškovi zapravo korištenja takvih e, vrsta potpore rastu, a nažalost sve mjere koje se poduzimaju da bi se neutraliziralo te troškove idu na uštrb poljoprivredne politike i poljoprivrednog razvoja. i ništa se konkretno zapravo ne čini, ništa konkretno ne postoji da bi se odvratilo ovu strašnu krizu koja zapravo visi nad poljoprivredom, prijeti poljoprivredi. Mislim da odbor za poljoprivredu treba nešto jasno i glasno reći o tome. Hvala. Mr. Gospodin Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih želio zahvaliti predstavnici Revizorskog suda na informacijama koje nam je iznjela. Smatram da nakon analize možemo postaviti više pitanja i to ćemo učiniti bilo usmeno, bilo pismeno. No svrha je uvijek ista. Svi mi zapravo želimo imati na raspolaganju najefikasnije instrumente – i želimo e, koristiti efikasno financiranje iz javnog i iz privatnog sektora. Rekli ste da ne postoji mogućnost provjere je li tehnička pomoć uistinu pružena na odgovarajući način. E, ne znam jesam li ja možda nešto krivo shvatio, jeste li to zaista rekli? Jer ako nije jasno da je tehnička pomoć pružena na pravi način, onda bismo zaista trebali analizirati jesu li prilikom pružanja tehničke pomoći primijenjeni odgovarajući postupci i je li se koristila adekvatna e, metodologija. Mislim da zaista moramo pogledati u čemu se skriva problem, jer je to bio neodostatak vremena, nedostatak resursa ili nešto treće. I ja sam nekad bio e, član regionalnog vijeća, imao sam prilike provoditi programe ruralnog razvoja u jednoj od regija u svojoj zemlji. Za nove države članice, za one koje su se u kasnijoj fazi pridružile e, Europskoj uniji poput Litve 2004. godine, to je zapravo e, bio prvi period, prvo programsko razdoblje od 2007. do 2013. godine kada su se neke stvari primjenjivale u potpunosti. I za nas je to bio jedan e, trenutak učenja, jedna faza učenja. Morali smo zaista pogledati na koji način e, odraditi neke stvari, razmotriti sve pojedinosti. Morali smo vidjeti kako postići najbolje rezultate sa onime što imamo na raspolaganju. Nastojali smo koliko god je to moguće iskoristiti ulaganja iz privatnog sektora. I ono što vam mogu reći jest da u ruralnim područjima nije realno očekivati omjer 50-50. Vrlo mali broj ljudi koji žive u ruralnim područjima ima na raspolaganju sredstva koja mogu ulagati u poslovanje. Ta sredstva jednostavno ne postoje. Upravo zato tražili smo da se zapravo primjenjuje odnos 65 nasuprot 35, dakle 65% sredstava iz fondova, 35 iz privatnog sektora. I mislim da bi tako nešto trebalo imati na raspolaganju u budućnosti. Postoje neke regije u kojima zapravo nema tržišnog natjecanja, tada bi taj omjer također mogao biti drugačiji. Umjesto 50 naprama 50, neki adekvatni omjer. Još jedna stvar koju želim reći je sljedeća. Vidim da se novac zapravo treba dosta dugo čekati nakon što se obave svi poslovi. Možda ponekad države članice zlorebe situaciju. Zna se događati primjerice da dobiju novac od komisije, dobiju sredstva iz različitih fondova, a istovremeno taj novac ne prosljeđuju dalje korisnicima, nego ga drže godinu ili pola godine i slično i to naravno ide na štetu korisnika. Mislim da bismo tome zaista trebali posvetiti dužnu pozornost. Morali bismo se pobrinuti da kad država članica dobije novac, korisnik zapravo taj novac odmah dobije. Hvala. Gospodin Imamo dva, eh, mi, eh, dvije želje, mi dobivamo svakodnevno papire i eh, rijetko sam dobila tako dobro strukturirani dokument koji je toliko jasan, pa čak i za ljude koji nisu toliko aktivni na ovom području. Ovo je doista izvrsno izvješće i Mislim da ste sve dobro rekli, znači da se ta sredstva pogrešno koriste primjerice za održavanje informatičke opreme i slično. To treba jasno reći, europski novac se koristi u svrhe za koje nije namijenjen. I drago mi je da ste to vrlo jasno napisali, da se to ne iščitava između redova, već e, zaista stoji tako kako je. I vi ste u zadnjoj rečenici u preporukama napisali nešto što bi vas pitalo što to točno znači, gdje ste rekli da politika možda treba razmišljati o tome da iziđe iz ove sfere. To je na strani 40 preporuka 6. Komisija bi trebala pravovremeno prije 2015 e, razmotriti tako da iziđe iz ove sfere. Mene zanima što znači ta rečenica, da li nam možda preporučujete da ovu vrstu financijskog instrumenta u potpunosti prekrižimo. Senera, bardzo proszę. Sljedeći kolonik, izvolite. E, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih također željela zahvaliti revizorskom sudu na ovim izvješćima, čije smo izlaganje jutros čuli. Naravno, u središtu tih izvješća jest otkona pitanje je li je novac e, dobro potrošen. Međutim, ja bih također željela da razgovaramo o učinku tih ulaganja na ruralni razvoj. Jer kad govorimo o tehničkoj pomoći, mi zapravo govorimo o privatnom novcu koji se ulaže u sektoru. To je novac koji je zapravo komisija stavila na raspolaganje sektoru kako bi se dala tehnička pomoć ruralnom razvoju. To jest nešto što zapravo prolazi kroz javna tijela i e, na taj način se isporučuje korisnicima. Dakle, pitanje koje se postavlja jest je li taj novac efikasno potrošen, kakav je učinak i dajemo li zapravo efikasnu pomoć poljoprivrednicima i poljoprivredi. E, isplatili se to? I postavlja se pitanje je li to nešto što treba i dalje činiti putem lokalnih e, vlasti ili ne. da ne bismo uvijek zapravo imali jednu te istu stvar. Mislim da uistinu treba vidjeti je li to u konačnici dovelo do povećanja efikasnosti i je li to nešto što zaista uistinu e, doprinosi e, promicanju ruralnog razvoja i e, održivosti kojoj težimo i što je bio cilj. Ja mislim da je to glavna svrha fondova, to je njihova misija i mislim da bi revizorski sud zapravo trebao provjeriti je li taj posao obavljen kako treba ili nije. Mislim da se sud mora baviti i političkim aspektom, a ne samo e, rashodovnim. Gospodine predsjedatelju, hvala i ja e, želim zahvaliti na ovom vrlo kritičnom izvješću i imam nekoliko pitanja, osobito u odnosu na diagrame koje imate na stranici 16. Vi ste ovdje prikazali kako se novac troši od 2007. i zatim 2013. U tom smislu bi trebalo pozdraviti da um, je umrežavanje poraslo na 28%. Ja se pitam što to umrežavanje donosi tim ljudima u agrarnim područjima. Je li to doista novac koji se ciljano koristi na licu mjesta u drugim područjima? kritizirate velike administrativne rashode koji se ovdje e, financiraju iz tih sredstava. Tu trebam jasno naglasiti da to nije u interesu ELA programa. Još jedno konkretno pitanje. Na stranici 21 u točki 47 pišete da veliki e, broj država članica e, je odgovoran za e, opremanje ELE za tehničku pomoć i da je malo mjera na raspolaganju u e, ruralnim područjima. Ja e, ne mogu tu raspoznati koliko je sredstava u Njemačkoj otišlo za tehničku pomoć, a koliko sredstava za stvarne mjere u ruralnim područjima i mislim da nakon ovog izvješća moramo se u svakom slučaju u odboru konkretno time pozabaviti i razmotriti da li ta vrsta financiranja se može dalje voditi na ovaj način. Oddam gost predstavitelovi komisiji. Prije nego što dam riječi, e, riječ predstavniku komisije, ja i sam imam komentara i pitanja. koji postotak e, proračuna za pojedinačne programe se prosječno koristi za tehničku pomoć. Kako je to podijeljeno na nove i stare države članice jer u novim državama članicama je, e, smo trebali više tehničke pomoći na području prijenosa e, tehničkih znanja, stručnih znanja i postavili su programi koji su povezani sa razvojem ruralnih područja i koji su bili vrlo diferencirani. E, bilo je više potrebe za sadržajnom pomoći. Ja osobno smatram da je tehnička pomoć jako potrebna, iako ju ovdje danas kritiziramo. Jer u načelu tehnička pomoć osigurava prijenos tih stručnih znanja. E, kroz tehničku pomoć naučite kako riješiti neke stvari. Ja sam imam iskustva u tom području. E, vodio sam tako jedno područje u prošlosti i Mislim da je vrlo važno da budemo stalno u kontaktu s komisijom kako bi komisija sve to nadzirala jer u državama članicama doista postoji tendencija to je gospodin Jar spomenuo, da se pod to se podvode različiti proračunski rashodi i ponekad e, oni jesu nužni, a no uvijek postoji e, i mogućnost e, dogovora s komisijom ako se sve na ispravan način argumentira i obrazloži. Osim toga, bilo bi dobro e, ovdje koristiti i vanjske stručnjake i koristiti iskustvo drugih. A što se tiče financijskih instrumenata, ti instrumenti vrijedit će dulje od samog financijskog okvira. M plus 2 je zapravo prekratko razdoblje jer financijski instrumenti se djelomično vraćaju, djelomično se nastavljaju. Do sada je bilo tako da primjerice kod projekata Svjetske banke e, komisija je nadzirala prvi krug, ali e, one sljedeće e, krugove, odnosno sljedeća korištenja sredstava su se provodila prema starom postupku. E, tu imamo iskustava sa novcem e, različitih institucija, primjerice iz ECP-a. I dobro je da ispitamo sa te financijske instrumente, da ih provedemo kao pilot projekte, jer oni doista mogu biti taj e, oblik koji će se u novom financijskom e, okviru intenzivnije koristiti. Gospodin Longo e, iz, opće uprave za Dagri će sad nešto reći. Grazie per darci l'opportunità di intervenire in questo interessante Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da sudjelujem u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Ja bih također želio zahvaliti e, predstavnicima Revizorskog suda na ovome vrlo zanimljivom i korisnom izvješću. Komisija je naravno e, detaljno proučila izvješće i e, bilo je zaista zanimljivo pročitati ga. Općenito govoreći, pogledamo li prvi, prvo izvješće vezano uz tehničku pomoć, rekao bih sljedeće. Komisija definitivno pozdravlja izvješće i prihvaća sve osim jedne preporuke. Vratit ću se na to um, još kasnije u izlaganju. Prije nego što prijeđem na pojedinačne preporuke koje su dane, želio bih samo reći nešto vezano uz opći kontekst. Želio bih zapravo reći nešto na što su se osvrnuli članovi odbora i predsjedatelj. Što je tehnička pomoć zapravo? To je zapravo sastavni dio politike za ruralni razvoj i dosljedno se koristi kako bi se razvijali administrativni kapaciteti ruralnog sektora. Glavna svrha tehničke pomoći jest investiranje novca u ruralni razvoj. Dakle, radi se o strateškom programu. Radi se o strateškom programu koji bi zapravo trebao osigurati da se programi provode i finaliziraju na odgovarajući način. Činjenica jeste da države članice imaju pravo na određenu fleksibilnost u smislu usmjeravanja i provedbe tehničke pomoći. E, drugim riječima to omogućuje da bi države članice, da države članice zapravo riješe čitav niz pitanja i da u različitim vremenskim razdobljima riješe određene e, potrebe s kojima se suočavaju. Primjerice u kontekstu programa iz 2007. do 2013. Jedan dio država članica imao je vrlo specifične potrebe zato što je to za njih zapravo bio, bilo prvo programsko razdoblje i prvi puta su u istinu interaktivno sudjelovale u provedbi ovoga zajedno s komisijom. Da bi se programi proveli efikasno i kvalitetno, važno je to imati na umu. Rashodi bi trebali ići u prilog jačanju kapaciteta, a administrativni rashodi trebaju biti opravdani. Sud također želi da komisija e, kaže državama članicama da postoji obveza o izvješćivanju i da program na taj način e, postane transparentni. Tehnička pomoć prvenstveno treba biti transparentna kako bismo mogli analizirati koliko je efikasna bila provedba e, u odnosu na rezultate koje sektor postiže. Na taj način se može ocijeniti njihova e, efikasnost. S toga gledišta mislim da moramo učiniti više u smislu suradnje s državama članicama. Komisija također smatra da bi trebalo uspostaviti poseban sustav za praćenje e, provedbe tehničke pomoći. Mislim da moramo imati precizan mehanizam koji bi poslužio da se izmjeri jesu li ciljevi tehničke pomoći zaista postignuti. To znači da bi države članice trebale koristiti odgovarajuće pokazatelje za praćenje provedbe u srednjem roku komisija će promatrati pokazatelje koji postoje sa ciljem prilagodbe tih pokazatelja. Na taj način zapravo možemo vidjeti na koji točno način se tehnička pomoć troši u smislu potpore ruralnom razvoju. To je jedna od dvojbi o kojima je govorio veći broj članova ovoga odbora već u svojim izlaganjima ranije. Dakle, vrlo je važno da se novac troši na odgovarajući način. Sud također traži od nas da pogledamo administrativne rashode općenito i da se pobrinemo da instrumenti koji se koriste primjerice za održavanje informatičke podrške budu ažurirani. Komisija i države članice e, trebaju koristiti informatičku opremu na odgovarajući način i pobrinuti se da je sve ažurirano. To je od ključne važnosti i mora se činiti u kontekstu i drugih proračunskih linija. E, teškoća koja se javlja u ovom kontekstu, gospodine predsjedatelju, je sljedeća. Imajući na umu održavanje informatičke e, podrške i raskod na informatičku e, podršku kao nešto što predstavlja zapravo tekuće izdatke, ne može se zapravo analizirati situaciju na isti način kao i kod jednokratnih isplata. Naime, može se dogoditi da imate određene e, potrebe za ažuriranjem, na primjer, softvera. O tome vas sam softver obavještava, dakle, onim pop-up e, screenovima. E, također morate popraviti telefone i tako dalje. Dakle, ne radi se o nečemu što predstavlja jednokratno tehničko održavanje, već nešto što je tekući izdatak. I zapravo se to ne može niti smatrati nekakvim održavanjem u užem smislu te riječi. I to je nešto što je tipično i za druge urede i za druge vrste programa unutar eh, Europske komisije. Ako eh, se primjerice ne odrađuju ta ažuriranja, onda se zapravo može dogoditi da stvari ne funkcioniraju kako treba. Ako takve vrste rashoda tretiramo kao nešto što je sastavni dio tehničke pomoći, i kao tekući administrativni trošak, onda se zapravo može dogoditi da e, u konačnici nemamo u potpunosti točne brojke. I posljednja stvar koju želim reći o tehničkoj pomoći je sljedeća. U e, sadašnjem zakonodavnom okviru imamo maksimum od 4% za tehničku pomoć. Što to znači u stvarnosti? U stvarnosti to znači da je komisija zapravo bila vrlo oprezna i dosta restriktivna u smislu tumačenja e, pojma tehnička pomoć. To konkretno znači da je to zapravo ispod praga od 1,7%. Kolege su govorile o tome i rekli su da je tehnička pomoć zapravo porasla, ali pogledamo li činjenice, bazna brojka je 1,6. Uvedene su neke mreže, a to je nužno za razvoj i za to je trebalo razviti informatičke sustave s obzirom na novi zakonski okvir. Naime, novi zakonski okvir je zapravo tražio razradu, opću razradu i e, širenje informatičkih sustava. I zato mislimo da je to i više nego opravdan rashod. A sada što se tiče financijskih instrumenata. Ja sam sudjelovao na jednom od sastanaka e, na kojem se razgovarao o ruralnom razvoju i financijskim instrumentima. Moj povjerenik posebice se usredotočio na korištenje financijskih instrumenata u ruralnom razvoju i on je svjestan korisnosti tih instrumenata u sektoru, te bi ih želio dalje proširivati. Pogledamo li izvješće Revizorskog suda, možemo vidjeti da nam se zapravo pružaju velike prilike. imamo priliku da damo dodatni poticaj e, obvezi koje je preuzeo naš povjerenik za korištenje financijskih e, instrumenta u sektoru poljoprivrede. Dakle, kao što sam rekao, pred nama je velika prilika, ali moramo je iskoristiti pametno i moramo to činiti ruku pod ruku sa e, tradicionalnim sustavom poticaja koje već koristimo neko duže vrijeme. Također mislim da se mnogo može učiniti u suradnji s državama članicama i krajnjim korisnicima ove vrste pomoći. Što se tiče samog izvješća, prihvaćamo sve preporuke koje je sud dao. Ono što želimo reći jeste da za programsko razdoblje od 2007. do 2013. godine imamo dosta atipičnu situaciju. Neki rezultati ne odražavaju ono što smo željeli postići, a neki su zapravo bili prilično neuobičajeni zato što smo imali kriznu situaciju. Dakle, neki programi se uopće nisu mogli provesti na način na koji je to zamišljeno zato što smo imali financijsku i druge oblike krize. Dakle, našli smo se u novim okolnostima i za mnoge je to bila nova avantura, općenito korištenje tih e, financijskih instrumenata u poljoprivrednom sektoru. Države članice su se morale upoznati s time. Zapravo se jako nastojimo truditi podići razinu svijesti. Prva stvar koju činimo jest eh, redefinirati zakonski okvir i uveli smo i neka dodatna pravila kako bismo to učinili. E, primjerice ex ante evaluacija financijskih instrumenata koji će se koristiti u programima od 2014. do 2020. godine. To je samo jedna od stvari, to je obvezujuće Dakle, obvezna ex ante analiza svih aspekata financijskih instrumenata i njihovih učinaka. Također radimo na razradi priručnika koji bi trebao pomoći korisnicima u tome. Također, uključili smo i neke dodatne odredbe u zakonski okvir koji bi nam trebale pomoći da izbjegnemo probleme poput prekomjerne kapitalizacije do koje je došlo u prošlosti. Dakle, mislimo da sada zapravo imamo mnogo bolji zakonodavni okvir kada se radi o financijskim instrumentima. Osim toga, komisija državama članicama daje i neke nove smjernice. I također priprema dokumente kojima je glavni cilj pomoći državama članicama kako bi države članice znale na koji način upravljati financijskim instrumentima. To je posebice namijenjeno nacionalnim upravama Znate i sami da postoji memorandum o razumijevanju sa Europskom investicijskom bankom. I nastavljamo i dalje tjesno surađivati s njima kako bismo se pobrinuli da imamo najbolji mogući okvir na raspolaganju koji bi trebao pomoći državama članicama. Također smo uspostavili program FI Kompas koji treba poslužiti kao smjernica državama članicama za optimalno korištenje programa. Na taj način države članice ga mogu u potpunosti iskoristiti. Cilj koji imamo je sljedeći. Želimo udvostručiti korištenje financijskih instrumenata u tekućim programima i nadamo se da ćemo to moći učiniti, ali to ćemo moći postići samo ako i države članice i financijski korisnici uistinu pokažu predanost. Bilo je to dobra odluka da sada stanete na tome. E, zahvaljujem na zanimljivom stajalištu, a sada ću e, gospođu Kaljulajt zamoliti da kratko odgovori na različita pitanja. Hvala. Bilo je tu dosta pitanja, nadam se da ću moći na većinu odgovoriti. Kao prvo, bila je tu rasprava oko analize učinka tehničke pomoći u ruralnom razvoju gospodin, e, koji je iznio gospodin Jar. Istina je da taj novac nije uključen u e, financijske okvire e, zato što je to uglavnom smatrano jednim rashodnom iz svakodnevnog upravljanja i spomenula sam da i troškovi plaće ljudi koji su E, koji su e, radili u distribuciji tih sredstava su često pokriveni e, ne samo iz prvog stupa već i iz drugog stupa i u tom smislu se ponekad ne vidi potreba da se analizira učinak tih sredstava i mislim da bi to trebalo jasno razdvojiti načelno. Nije na meni da sad govorim E, da e, vijeće i parlament e, ne mogu platiti troškove distribucije novca za ruralni razvoj, ali trebali bi biti transparentni i onda reći da 4% omotnice za ruralni razvoj može pridonijeti i tehničkoj pomoći i svakodnevnim troškovima programa ruralne, ruralnog razvoja. A to sada nije jasno. Sada mi razumijemo da tehnička pomoć je tu kako bi se pomoglo ovom sektoru. No, cijela naša kritika se odsočena na to da se to ne koristi transparentno. A to bi trebalo jasnije definirati i trebalo bi, trebali, znači je, zakonito je koristiti tehničku pomoć tako kako se koristi. No, e, radi se o tome da tehničku pomoć ne treba shvatiti kao administrativni trošak. Pretjerana kapitalizacija fondova je jako loša. Mislim da to je jako loša stvar. Jer ako vidimo da je osigurano 250 milijuna u novca za jamstvo krajnjim korisnicima, ako bi svaki peti e, projekt ne bi uspio, imate stopu rizika od 20%, što znači da morate e, e, isplatiti sva ta jamstva E, ako imate zalihe od 50 milijuna, ali vidjeli smo da je bilo isplata 240 milijuna. E, znači, izgleda da smo se činili da će neke projekti dva puta propasti. E, ta pretjerana kapitalizacija je veliki problem. E, taj novac se mogao negdje upotrijebiti drugdje. Taj novac nije izgubljen, on je dalje tamo, ali mogao se koristiti ranije i u bolju svrhu. Ako imate ozbiljnu prekomjernu kapitalizaciju jamstvenog fonda, zašto bi se netko uopće trudio pronaći i privatno financiranje za tu istu svrhu. Znači ako e, smo imali određene poluge, primjerice u Francuskoj, Pugli e, i nekim drugim e, zemljama. U Grčkoj se postigla određena razina poluge, primjerice privatna banka je tu djelovala kao e, partner u financiranju, međutim do 2014. nije postignut efekt poluge e, i e, znači ti učinci nisu postignuti čak ni tamo gdje su bili planirani. Osim toga postavilo se pitanje da li tehnička pomoć koja je osigurana, da li revizorski sud može razlikovati između e, dva dijela, a to je prava tehnička pomoć i drugo su troškovi upravljanja. E, mi smo vidjeli u našoj reviziji kako je tehnička pomoć raspoređena, međutim nije bilo e, toka izvješćivanja. Znači ne možete reći da u cijeloj Europskoj uniji je ne znam e, ovaj udio tehničke pomoći otišao na administrativne troškove, a ovaj dio je korišten za e, pomoć u razvoju. Te e, ono što smo mi vidjeli, osobito s obzirom na prihvatljivost troškova, države članice su trebale demonstrirati da li je novac iskorišten za podršku stupu 1 ili stupu 2. Tehnička pomoć je trebala biti samo za stup 2, ali očito je da postoje situacije gdje isti ljudi rade za oba stupa i to je onda teško analizirati takvu situaciju. E, velika kašnjenja u plaćanja, ako nekoga to zanima, kada sud vrši globalnu analizu kašnjenja u EU plaćanjima, e, to se može pronaći u godišnjem izvješću suda, no to je globalna analiza kako komisija nije isplaćivala e, neke rashode na razini država članica se zapravo analizira ima li takvih kašnjenja. Zatim postala je preporuka broj 6 o izlaznoj strategiji iz financijskih instrumenata Fonda ruralnog razvoja. Tom strategijom izlaska smatra se da je fond otvoren za jamstvo i e, u trenutku zatvaranja, znači da mora postojati postupak zatvaranja, da se fond može zatvoriti i da se preostali novac može distribuirati na druge mjere i e, da e, se nastave u sljedećem programskom razdoblju. No, ta pravila zatvaranja mi nisu sasvim jasna i zanima me koja će biti stopa e, prihvaćanja jamstava kao troškova. Imamo opet taj problem prekomjerne kapitalizacije jer a, ako pretpostavimo da neće svaki poljoprivredni projekt e, propasti, onda bi u fondu trebalo ostati još dosta novca. Vidjet ćemo što će se dogoditi s tim novcem. E, programi ruralnog razvoja za novo programskom razdoblje također e, ne predviđaju uvijek financijske instrumente. Jedan od razloga koje države članice navode jest da im nije još uvijek sasvim jasno na koji način će se financijski instrumenti prenijeti u drugo razdoblje i što će se dogoditi s novcem iz prethodnog. To su još uvijek otvorena pitanja. E, da li, neko je pitao da li je tehnička pomoć e, negdje bila korisna. Spomenula sam ruralne e, mreže, tu smo vidjeli da definitivno funkcionira. Neko je pitao o stranici 17 tehničke pomoći koji se odnosi na rashode na razini komisije i neslaganje oko toga da jedina koja bi trebala imati tehničku razinu je komisija. Vidjeli smo da operativni i neoperativni rashodi za tehničku pomoć od 2007. do 2013. su se povećale sa 10 na 22 milijuna. Istovremeno smo vidjeli da se e, e, proračun za upravljanje smanjio sa 12 na 8 i e, da nije, ne postoji velika, ne postoji razlikovanje između razvoja razvoja i održavanja informatičke opreme i neoperativnih e, IT troškova. E, iz tog razloga smo e, zabilježili tu kritiku jer čini se da kad se administrativni proračuni stisnu i smanje vidjet ćete to možda kao administrativni trošak, ali možda ćete vidjeti i da postoji povećanje negdje drugdje, e, a zapravo sa istom svrhom. Predsjednik je pitao za postotak tehničke pomoći. E, prosjek u zadnjem programskom razdoblju je bio malo i ispod 2% i varirao je od 0,99 do 4%. E, omotnice za ruralni razvoj. Držav, neke državne članice su to koristile u većoj mjeri, a neke u manjoj za stvarne projekte na terenu i e, manje novca za tehničku pomoć. Vidjeli smo da postoji trend da, da se povećavaju iznosi za tehničku pomoć. To je sve u aneksu ako e, želite vidjeti koliko je vaša država članica potrošila na tehničku pomoć, naći ćete to na stranici 25. Financijski instrumenti i kako bi oni trebali e, poslužiti Neko je zapitao da e, mi zapravo sugeriramo da ih zatvorimo ako su tako negativni. Pa nije to e, slučaj. Mi u sudu smatramo da e, financijski instrumenti, da se taj novac može koristiti više nego jednom, da postoji efekt da možemo učiniti više sa manje. Takvi instrumenti trebaju funkcionirati i cilj da imamo više financijskih instrumenta nije dovoljan, moramo imati i cilj da se e, postigne efekt poluge i efekt multiplikacije, no nismo sasvim sigurni da novo programski okvir automatski e, postiže te e, stvari. Mislim da je potrebno, potreban monitoring komisije kako bi se to ostvarilo, no ipak je potrebno da učinimo više sa manje. Hvala lijepa. E, ova rasprava je potvrdila da postoji potreba za suradnjom e, sa revizorskim sudom. Tu suradnju treba nastaviti, ona je vrlo korisna za nas. E, naše postupanje E, objašnjenje posebnosti na našem području će biti korisno za revizorski sud kad se radi o tome da se e, razumije o način korištenja fondova i instrumenata. E, mi cijenimo vaš rad i kao što sam rekao nastavit ćemo suradnju sigurno ćemo vas pozivati i dalje u naš odbor sa molbom da evo gospodin Jar u, sada imamo sastanak koordinatora spontana ideja e, da e, imenujemo možda i stalne izvjestitelje stalni e, dijalog je jako važan ali možda bi koordinatori mogli naći neki mehanizam za stalan dijalog. To bi trebalo razmotriti na sastanku koordinatora. E, e, evo, podastrite nam konkretne prijedloge za to E, mnogo hvala na ovom krasnom prijedlogu. Zahvaljujem se e, izvjestiteljici i kao što sam rekao nadam se i daljnjoj dobroj suradnji koja će biti korisna za obje strane za poljoprivrednike i za e, ruralna područja E, hvala lijepa na ovim pohvalama i to ću prenijeti mojim kolegama. Mislim da malo kasnimo. Sada dolazimo na e, točku šest dnevnog reda, to je moje izlaganje. Utvrđivanje maksimalne razmjene eruka kiseline u uljima i masima i utvrđivanje privrednog sustava za restrukturiranje industrije šećera. To je članak 50 stavak 1. To e, znači e, analiza bez promjene E, komisija je e, usvojila to, usvojila 22. travnja prijedlog da opozove dva akta. E, to se tiče direktive 76-621 EEC, utvrđivanje maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i uredbe za e, uredbe za utvrđivanje privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera. E, to ćemo usvojiti bez e, u redovnom postupku. To je vrlo tehnički izvještaj i i to taj on to izvješće onda podnosi predsjednik na posljednoj e, sam sjednici već izvijestio o tome i dakle nemamo promjena u do, bez promjena ti dokumenti više nisu aktualni e, njihova e, sadržajna i važnost je iscrpljena E, tamo gdje nije bila iscrpljena e, prenesena je u druge akte. U međuvremenu sam e, obavješten da je vijeće u jednom posebnom odboru za poljoprivredu prošlog tjedna promijenio pravnu osnovu, to je zatražio promjenu pravne osnove. E, to se odnosi na članak 114 ugovora. E, po e, članku 39 sam se obratio odboru Juri i zamolio ih za njihovo mišljenje o prijedlogu komisije. Kao što sam već rekao, Mm, doći će do usvajanja bez e, promjene. Međutim, e, imamo i rok za podnošenje amandmana. E, to je 21. Mm, srpnja u jedan sad. Gospodin Mengele, a biste li biti tako ljubazni da kažete nešto o ovom problemu i da nam dadete dodatna objašnjenja. Bili bismo za to zahvalni. Molim da budete kratki, to bi isto bilo dobro. Ako bude pitanja, naravno odgovorit ćemo na njih. Hvala predsjedatelju, biti ću vrlo kratak. E, reći ću da u potpunosti podržavamo nacrt e, izvješća koji ste nam podastrli. E, to je vrlo tehničko izvješće. Dva akta koja su potpuno izgubila svoju substancionalno značenje će biti opozvana maknuta iz zakona pa nećemo više, imati e, posla sa e, tekstovima koji nisu ažurni. E, slažemo se sa ovim dodatkom pravne osnove. Sve je sada zrelo za daljnji postupak u proceduri. imali li o ovome pitanja? Nemamo javljanja za riječ, pa pretpostavljam da e, ovo možemo ovako usvojiti. A ne pozivam vas da dadete e, amandmane, rekao sam vam koje je rok za amandmane. E, e, Juri će e, dati svoje mišljenje do 15. rujna. Nakon toga će doći to na plena, plenarno zasjedanje. Hvala gospodine Mengele. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda to je e, razmjena gledišta s predstavnikom komisije o borbi protiv prekograničnog širenja afričke svinske kuge i njezinom utjecaju na poljoprivredni sektor. Dakle, utjecaj na poljoprivredni sektor, ali i na premještanje e, e, tu uvijek se uvijek radi o povećanju učinkovitosti. Moramo biti spremni da e, učinkovito djelimo ako se e, zaista pojavi rizik. Tu imamo onda učinkovitu logistiku. E, stoga smo zamolili predstavnika komisije, pozvali predstavnike komisije da nam prenesu njihove informacije. To je naravno bolest koja je e, razorna e, ona je e, ona se širi i nemamo cijepiva za tu bolest. Baltičke zemlje i Poljska su imali slučajeve afričke svinske kuge u 2014. godini. Budući da postoji sumnja da e, se ova, ova bolest e, proširila u Europu iz Rusije i Bjelarusa e, onda bismo željeli čuti kakove mjere planira komisije kako bi spriječila širenje ove bolesti i što planira u smislu pomaganja poljoprivrednicima to će se naravno odraziti na tržište svinjskog mesa, to će imati velike i teške posljedice za proizvođače mesa. Evo, e, zamolit ću predstavnike komisije da uzmu riječ. E, gospodin Bernard Van Hutem će nam se prvo obratiti. Srdačno vas pozdravljam među nama. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedatelju. E, mm, dati ću vam, mm, mm, predstavit ću vam sadašnju situaciju u afričkoj svinskoj kugi. E, važno je za niz zemalja spomenute su Baltičke zemlje i Poljske Sastao sam sa, se ministrom e, poljoprivrede u su prošlog tjedna e, da, bi, da vidimo kako možemo e, popraviti situaciju. Afrička svinska kuga je iskorijenjena u drugim zemljama. Ovdje vidite razne datume toga je, jedino mjesto gdje se to nije dogodilo je Sardinija. Zbog lokalne situacije je vrlo teško kontrolirati e, kretanje veprova. E, kakova je povijest, e, ići ću brzo, epidemiološke istrage pokazuje da je 2007. se bolest pojavila u Gruziji, E, došla je brodom iz Mozambika. E, proći ću vrlo brzo kroz slajdove kako biste vidjeli napredovanje e, Evropskom unijom. Mm, vidite ovdje izbijanje u Gruziji 2007. do 9. 10. 12. 13. Zaustavit ću se na 2014. godini Ovdje imate ukupno izbijanje u Ruskoj federaciji, Ukrajini, Bjelarusu i 2014. E, e, gdje je zabilježeno prvo izbijanje onda u Europskoj uniji. Govoreći statistički, E, e, vidjet ćete e, zabilježeno izbijanje bolesti kod veprova u Ukrajini, u sjevernom dijelu Ukrajine, zatim u zapadnom dijelu Rusije, blizu granice s Evropskom unije, a u Evropskoj uniji su zabilježeni slučajevi blizu ruske i bjeloruske granice. Ovdje u Belarus nemamo e, nedavnih e, izbijanja e, svjetska zdravstvena organizacija nije dobila o, o tome obavijesti tu nemamo slučajeva u Belarus sada idemo na Europsku uniju E, vidite e, izbijanje blizu granice, e, žute točke su slučajevi kod veprova, veprovi su nađeni mrtvi, a i tu je izoliran virus svinjske kuge. Zvijezdice pokazuje, pokazuju gospodarstva E, to su uglavnom mala gazdinstva e, koja su e, se inficirala kontaktom s veprovima. Tu je granica između Estonije i Latvije. To je ograničeno na nekoliko kilometara od granice s Rusijom i Bjelarus. Koje su glavne mjere koje su primijenjene u Europskoj uniji? u državama članicama koji su glavni instrumenti. E, imamo usklađeno zakonodavstvo o veterinarskim službama. E, to je od tada ažurirana. Onda krizni planovi e, države članice imaju krizne planove, znaju što treba raditi E, imamo i referentne laboratorije u Europskoj uniji, to, su, to je jedan od najboljih laboratorija za afričku svinjsku kugu. E, tu se pomaže nacionalnim laboratorijima u dijagnostici. E, financiranje mjera za iskorjenjivanje, ne samo za životinje, već imamo i kampanje za podizanje svjesnosti kako bismo pomogli e, e, poljoprivrednicima kako bi svi bili svjesni situacije. Imamo i inspektore koji su e, nekoliko puta posjetili države članice u kojima je izbila kuga. Granične kontrole za putnike koji dolaze iz Rusije i Bjelarusa su pooštrane Eh, osigurava se da ne prenose inficirano eh, meso. I imamo i eh, specijalizirane veterinare koji na licu mjesta savjetuju lokalnim vlastima kako da iskorijene bolest. Imamo i programe osposobljavanja za sigurniju hranu. Taj program aktiviran kako bi pomogao sa znanstvenog gledišta E, veterinarima i e, vlastima u pogođenim područjima e, kako bi imali najnovije informacije o iskorjenjivanju i kontroli bolesti. Imamo i znanstveno savjetovanje. EFSA je već izdala nekoliko dokumenata sa savjetima. I onda iskorjenjivanje kod bolesti kod veprova tu e, e, pa, surađujemo sa FAO-om, e, imamo suradnju sa glavnim veterinarskom službom ili šefovima veterinarske službe iz pogođenih zemalja. I imamo i kontrolne posjete E, veterinari također odlaze i u Bjelarus i Rusiji kako bi se vidjelo koja je najbolja praksa iskorjenjivanja. E, Kakova je situacija u sadašnjem trenutku? Sada smo to regionalizirali, e, regionalizirali smo Evropsku uniju, to radimo za svaku bolest, uključujući i grip i ptiću gripu Eh, imamo zone koje se smatraju inficiranima, zaraženima. Mm, eh, I imate a ostatak teritorija Europske unije eh, nije zaražen. Imamo zaražene zone, imamo ih tri. Jedna je crvena, ona predstavlja područje gdje izbijanje na gospodarstvima je zabilježeno i kod veprova Onda imamo ružičasto područje gdje imamo samo slučajeve kod veprova, a i e, plavo područje e, to je e, zona odvajanja, dakle buffer zone i imamo slobodno kretanje između tih područja u druga u dijelove Europske unije restrikcije se odnose od e, e, crvenog na e, ružičasto. Moramo osigurati da se bolest ne širi u treće zemlje i kako bi se meso moglo dalje izvoziti iz tih drugih zemalja i dijelova Europske unije. Što se tiče financiranja, Evo mjere financiranja koje smo poduzeli. E, e, e, financije idu do 18 milijuna eura u posljednje tri godine i a osigurat ćemo sredstva i za sljedeću godinu. Imamo i inspekcije na licu mjesta. Mm, date su preporuke da se osiguraju um, biosigurnosne mjere na gospodarstvima. Kao vrlo često, uh, kao što vrlo uh, često kažem, uh, ako budemo imali i daljih izbijanja u tim područjima, to ne znači nikakvu opasnost za nas mi želimo da Evropska unija e, bude, e, da u njoj ne bude e, afričke svinske kuge. Surađujemo sa fao imali smo sastanke u Minsku, u Minsku i u Latviji sa predstavnicima pogođenih zemalja. Oni su razmijenili podatke i i preporučili Bjelarusu da bude e, transparentnija. E, zatim hranjenje napojom je e, zabranjeno jer se bolest širi ili kontaktom, veprovi su imali kontakt s drugim životinj, drugim svinjama, a isto tako ako svinje hranite inficiranim mesom onda se i one zaraze u nekim malim gospodarstvima se to ne može e, izbjeći, ali upozoravamo vlasti na tu opasnost. E, isto je tako važno e, zbrinjavanje lešina, zbrinjavanje trupa, trupova životinja Mm, on, e, njih treba, one se, e, ako se one e, trupovi zamrznu i ponovno odmrznu u proljeće, oni, virus je još aktivan. U Bjelarus su ubijali veprove, puškama, dakle oni su ih streljali, e, Onda e, vepar koji je ranjen je, e, zarazi druge životinje jer on još uvijek pokretan. I bolest se onda vrlo brzo širi iz južnog dijela Rusije u sjevernu Rusiju. Stoga je važan mikromanagement ove pojave Stoga je EFSA bila vrlo aktivna u suzbijanju bolesti. E, što e, e, svjetska trgovinska organizacija, čim je se pojavio prvi slučaj kod veprova u Litvi, onda je došlo do zabrane izvoza svinjskog mesa u Rusiju E, što je e, je po slučaju trošak bio jedna milijarda eura. Mm. Dakle, e, Rusija je zabranila mm, taj uvoz, onda smo pokrenuli postupak protiv Rusije, protiv treće zemlje jer smo smatrali e, da, smo, da mi imamo pravo i pa ćemo e, početkom sljedeće godine opet imati pregovore u Ženevi. Spomenuo sam i znanost, e, bolest se širi preko divljih veprova, populacija divljih veprova u borbi protiv e, e, afričke e, kuge, svinske kuge. Moramo pojasniti stvari od samog početka. To je svim državama članicama jasno. To nije međutim lako. Nije lako ni ministru reći da nije dobro streljati veprove. Imali smo u Vilniusu prošlog tjedna jedan sastanak e, e, i predali smo tu poruku. Uh, vrlo je važno da na terenu rade veterinari, vrlo je važno da tijela koja se bave zaštitom okoliša, e, šumarska inspekcija točno zna što treba činiti kako bi se spriječilo kretanje divljih svinja i premještanje s jedne lokacije na drugu. Postoji nekoliko strategija. Neke strategije jednostavno nisu izvedive kada biste zapravo ubijanjem e, divljih svinja uspjeli postići, dakle ubijanjem velikog broja divljih svinja uspjeli postići širenje afričke svinske kuge, to bi značilo istu stvar kao da kažete da ćete spriječiti širenje ptiče gripe tako što ćete pobiti e, apsolutno e, svu perad ili sve ptice. Međutim, iako to nije način, treba imati na umu da je način sprječavanje kretanje. Ako uspijemo postići određeni prag zaštite, te onda će bolest odumreti sama od sebe, zato što divlje svinje koje su pogođene ovom bolešću umiru. Nema cijepiva koje bi bilo na raspolaganju, za razliku od primjerice bjesnoće za koju postoji uspješno cijepivo i koje se pokazalo vrlo korisnim u skorinjivanju bolesti. To se ne može primijeniti na divlje svinje zato što takvoga cijepiva nema. Prema mišljenju znanstvenika nema nikakve nade da će se u skoroj budućnosti takvo cijepivo izumiti da će biti na raspolaganju. Što su sljedeći koraci? Dakle, selektivan lov, sprečavanje kretanja divljih svinja, zabrana hranjenja u odabranim područjima. Dakle, ne smije se u graničnim gospodarstvima sa šumom koristiti određene oblike hranjenja. Zatim, e, uklanjanje trupova kako se divlje svinje ne bi hranile raspadajućim trupovima umrlih, uginulih divljih svinja, a i ljudski faktor vrlo je važan. Dakle, razina svijesti kod ljudi E, može mnogo učiniti i ljudi bi trebali biti svjesni da eventualno šetnjom kroz šumu gdje postoje zaražene životinje jednostavno mogu prenijeti virus na e, poljoprivredno gospodarstvo. Što ćemo učiniti u skoroj budućnosti? Revidirat ćemo ove tri zone koje sam vam e, ranije pokazao. Uzet ćemo u obzir najnoviju inicijativu EFSE, i njihov savjet kako bismo zapravo imali e, izlaznu strategiju za uklanjanje ograničenja i zapravo treba paziti da se mjere strogo primjenjuju kako bi bolest nestala sama po sebi u populaciji divljih svinja. Moramo i dalje nastaviti sa nadzorom, moramo odsnažiti praćenje i e, paziti da se provode sigurnosne mjere na poljoprivrednim gospodarstvima. Hvala, a sada sam spreman odgovoriti na sva vaša pitanja. Izvolite. Hvala vam. Ja sad imam e, čitav e, popis govornika. Gospodin Jukup prvi. Hvala lijepa. E, drago mi je da je ova tema uključena kao jedna od točaka dnevnog reda. Jako sam zahvalan koordinatorima koji su pristali na to da ovo pitanje afričke svinske kuge bude uključeno jer se radi o vrlo važnom pitanju i ne možemo se jednostavno ograničiti na to da poslušamo izlaganje, a da pritom ne poduzmemo nikakve dodatne aktivnosti. Vrlo je važno to najprije raspraviti u našem odboru. Zahvaljujem također i komisiji na e, stalnom praćenju situacije, ali prema mojem mišljenju praćenje situacije nije dovoljno, potrebno je djelovati. Imam na umu pritom i Europsku komisiju i države članice. Ja sam vjerojatno jedini član ovoga odbora e, čije je stalno prebivalište u takozvanoj crvenoj zoni, 20 km od mjesta gdje ja živim. Došlo je do izbijanja ove bolesti na velikom poljoprivrednom gospodarstvu prije godinu dana. Oko 20 tisuća svinja trebalo je usmrtiti i zakopati. Danas to poljoprivredno gospodarstvo više ne postoji zato što se stado jednostavno nije uspjelo obnoviti. Europska unija kao što znate ima vrlo stroge uvjete. Na tri poljoprivredna gospodarstva, među 12 onih gdje je došlo do izbijanja e, bolesti, uništena su cijela poljoprivredna gospodarstva. U Bjelarusu je situacija druga, pa na isti način, oni ne uništavaju cijela poljoprivredna gospodarstva, mi smo to međutim učinili i naravno stopa nezaposlenosti je u tim područjima jednostavno naglo porasla. Stvar je u tome da neovisno o tome koje mjere poduzimali, broj problema niti u Litvi niti u Poljskoj se nije smanjio. Dvije trećine teritorija na kojem je došlo do izbijanja bolesti je predmetom ograničenja. Poljoprivrednici ne mogu zadržati više od stotinu svinja. Kao što znate, u ruralnim područjima vrlo je teško prijeći na neku drugu vrstu djelatnosti. Također očekujemo i da će se problem s Rusijom riješiti, pa se nadamo da ćemo riješiti i problem vezan u svinsko meso. No, do sada su se naša nadanja pokazala uzaludnima. Ako zaista želimo riješiti problem, onda to možemo učiniti na samim poljoprivrednim gospodarstvima. Što se tiče populacije divljih svinja, E, gotovo je nemoguće riješiti problem. Mi u Litvi imamo 57 e, jedinki divljih svinja koje su zaražene afričkom svinskom kugom. Također postoje slučajevi gdje su e, divlje svinje zapravo nositelji bolesti, ali pritom same ne uberu od te bolesti. Dakle, najvjerojatnije morat ćemo se odlučiti morat ćemo se odlučiti na ono što predlažu znanstvenici, ali usprkos tome bolest će i dalje biti prisutna. Širenje bolesti e, putem proizvoda koji se uvoze iz Bjelarusa je zasebni problem. Također se suočavamo sa sljedećim pitanjem. Ne možemo izvoziti žive životinje u Poljsku čak niti iz onih područja u kojima nije došlo do izbijanja bolesti. Europska komisija nam je obećala da će se pozabaviti tim pitanjem, ali kako vrijeme prolazi, od Europske komisije nema nikakvih vijesti. Naime, zabrana bi se mogla proširiti i na druga područja. Ne zato što takvu odluku donose lokalne vlasti, već zato što uvoznici smatraju da čak i uvozom e, proizvoda koji nisu izravno povezani sa svinjskim mesom zapravo mogu uvesti samu bolest. Također je donesena i odluka o uklanjanju ograda, iako je zapravo naša vlada jako puno novca uložila u ograđivanje teritorija zapravo nemamo drugih načina koji bi nam pomogli da zaštitimo nezaražena područja. Da nije bilo ograda, Belgija i Francuska vjerojatno bi se suočile sa e, problemom zaraženih divljih svinja iz naših zemalja. Ista stvar je i sa Latvijom, Estonijom i svim onim zemljama u kojima je došlo do izbijanja afričke svinske kuge. To za sobom povlači veliko financijsko opterećenje. Više od 75% mjera se kompenzira, ali to nije slučaj sa svim mjerama. Primjerice, lovci također bilježe gubitke. A za to ne dobivaju naknadu. Samo uzorkovanje nije nešto za što se isplaćuje naknada. Dakle, ja mislim da se zaista trebamo baciti na posao. Slijedom sporazuma između Europske komisije svih dionika, moramo se uistinu uhvatiti koštac sa ovim problemom, jer za sada problem samo raste i nema traga smanjivanju. Ja bih stoga uistinu apelirao na komisiju da se ozbiljno baci na posao, ako nemamo odgovarajuće cjepivo, možda bismo mogli razviti neke druge mjere, zato što u proteklih godinu dana e, problem je samo rastao. Hvala gospodine Egnju. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti komisiji koja je zapravo održala dobar briefing vezano uz afričku svinsku kugu za koju kažu da nema cjepiva. Očito se dakle radi o vrlo ozbiljnoj situaciji, a posebice želim zahvaliti kolegi iz Litve Eh, koji je imao izravna iskustva sa eh, ovom situacijom, što je objasnio do kakvog bi scenarija moglo doći. On je zapravo rekao da kada se zatvorilo ovo poljoprivredno gospodarstvo sa velikim brojem eh, svinja u njegovoj blizini, da je zapravo došlo do teške situacije. Da ja sam, na primjer, u situaciji uzgajivača svinja, vjerojatno bih, kad mi se zatvori poljoprivredno gospodarstvo i djelatnost, pokušao pronaći e, nekakav posao u istoj djelatnosti u nekoj drugoj zemlji, e, u Ujedinjenoj kraljini primjerice. Dakle, mi možemo imati situaciji gdje će netko tko je radio na farmi e, uzgoja svinja u Poljskoj ili Litvi prenijeti bolest u Ujedinjenu kraljevinu zato što tamo traži posao nakon zatvaranja poljoprivrednog gospodarstva, mi po tom pitanju ne možemo ništa učiniti. Ja bih stoga želio da Europska komisija e, uspostavi obvezu da e, se ljudi prijave ako namjeravaju otići potražiti posao na neko drugo poljoprivredno gospodarstvo, jer e, primjerice ako oni prilikom potrage za novim radnim mjestom odu u drugu zemlju, primjerice u Ujedinjenu kraljevinu i prenesu afričku svinsku kugu, onda će se i to poljoprivredno gospodarstvo zatvoriti. Ono što se može učiniti jest upozoriti e, na primjer Ministarstvo poljoprivrede da turisti odlazeći u posjet tim prekrasnim pezašima zapravo mogu prenijeti bolesti i odnijeti je sa sobom natrag u zemlju s koje su došli, a da pritom toga uopće nisu svjesni. Dakle, ja zaista želim zahvaliti kolegi iz Litve koji je objasnio kako stvari stoje, radi se o vrlo ozbiljnom problemu. Gospodin Vilgas. Hvala lijepa. Ovo pitanje sasvim je jasno pokazuje da će doći i do ozbiljnih gospodarskih posljedica. Ako dođe do širenja ove bolesti, cijeli ruralni sektor je zapravo ugrožen. Govorimo i o Danskoj i o Nizozemskoj, to je ozbiljna stvar. Nisam čuo niti jedne riječi o tome kako je ta bolest došla iz Mozambika u Europu. E, to je zapravo ključno pitanje. Sigurno nije divlja svinja se pojavila na pragu Europe. Mislim da moramo biti oprezni. E, i vrlo e, pozorno pratiti e, hranu koja dolazi iz drugih zemalja gdje je recimo ta bolest endemska bolest, a postoje naravno i države iz kojih hrana dolazi, a gdje ne postoje zdravstvene službe ili veterinarske službe koje su adekvatno strukturirane da drže pod kontrolom situaciju. Dakle, ako imamo situaciju gdje nam proizvodi dolaze iz Mozambika ili iz neke druge zemlje, moramo biti oprezni. Kritiziramo Rusiju ali moramo shvatiti koje mjere je potrebno poduzeti kako bismo obranili vlastitu poljoprivredu od ove bolesti. E, postoje dva pitanja koja bih zapravo želio postaviti, a vezana su uz rezultate. Je li došlo do nekakvog obnavljanja stada Imate li ikakve podatke da idemo pravim putem? Radi se o vrlo dugočkom, e, skupom i teškom procesu. U Portugalu je zapravo afrička svinska kuga istrebljena E, dosta kasno. Mi smo bili jedna od posljednjih zemalja koja je to učinila i ja sam izravno sudjelovao u posljednjoj fazi te kampanje i mogu vam reći da je zaista jako, jako drugo trajalo da se obnove poljoprivredna gospodarstva. Kada se radi o cijepljenju moramo biti jasni. Cijepivo e, je možda nužnost u slučaju ove bolesti koja zapravo uzima veliki danak. Uspjeli smo se riješiti klasične svinske kuge i zaustaviti je. Dakle, profilaksa ili preventivno djelovanje izuzetno je važna. No ono što trebamo svakako učiniti jest ciljano djelovati na iskorjenjivanje, a ne e, pretjerano truda ulagati u cijepivo. Primjerice, da imamo cijepivo, odbijali bismo koristiti metode koje idu u smjeru iskorjenjivanja. I to me dovodi do dva, tri pitanja vezano uz mjere. Kao prvo, e, provodili se apsolutno sve mjere kako bismo se pobrinuli da niti jedna kilogram mesa ne dolazi u Europsku uniju. E, koje su prepreke e, koje se postavljaju, na koji način se ograđuju, izoliraju zahvaćena područja? Postoje li metode čišćenja? Postoje li uvjeti na terenu koji bi omogućili da svako vozilo, svaka jedinka, svaka osoba koja dolazi iz takvog poljoprivrednog gospodarstva može biti dezinficirana. Ne možemo primjerice dozvoliti da, e, na primjer, par čizama e, s takvog poljoprivrednog gospodarstva završi negdje drugdje. Dezinfekcija jest pravi način i na to se treba usredotočiti. Slaba karika su naravno mala poljoprivredna gospodarstva. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva gdje je važno također intervenirati kako bismo se mogli pobrinuti da to meso ne završi u prehrambenom lancu. Hvala, imamo još šest javljanja za riječ. Dakle, jedna do jedna i pol minuta, molim vas. Hvala. Hvala predsjedavatelju, hvala što ste stavili na dnevni red. Ovo je doista bolest koja predstavlja problem za cijelu Europsku uniju, ne samo za baltičke države, i, a opasnost zaraze je doista visoka. Porijeklo ovog, ove pojave ove bolesti je Rusija i e, ova afrička svinska kuga sad e, e, činjenica da se raširila na Europsku uniju znači da je i, i kao rezultat toga je Rusija sada blokirala uvoz iz Europske unije. Ono što trebamo ovdje razmotriti, da li smo mi ovdje u Europskoj uniji, da li u Europskoj komisiji činimo dovoljno kako bismo eliminirali tu bolest. Jer ona već sad godinu i pol dana se manifestira. Mislim da su nam potrebna veća istraživanja. Što učiniti s tim? Nadam se da komisija podržava istraživanja oko širenja zaraze i kako ju iskorijeniti. Hvala. Hvala vam predsjedavatelju. Ja imam nekoliko pitanja predstavnicima komisije vi ste u vašoj prezentaciji pokazali da je problem e, počeo u Gruziji 2007. a sada je već 2015. I imamo četiri zemlje članice Europske unije koje su ozbiljno pogođene ovim problemom. Znači prošlo je osam godina, a ta bolest e, ne samo da nije iskorijenjena, već e, čini se da se još dodatno i širi. E, Poljska je također pogođena, pa bih ja želio ukazati na dva problema. Prvo, u odnosu na ove tri zone i na obveze koje se nameću poljoprivrednicima koji uzgajaju svinje, ta e, te uvjeti biosigurnosti znači zapravo uvijek sve više i više troškove proizvodnje kod takvih uvjeta ta proizvodnja postaje nerentabilna. A druga stvar je reakcija prerađivača mesa u Poljskoj. Velik dio tih e, poduzeća su društva sa inozemnim kapitalom koja jasno i javno kažu da ne žele prerađivati meso iz cijele Poljske. Ne samo iz te jedne regije gdje je problem nastao, i to među divljim svinjama, već ne žele prerađivati meso iz cijele Poljske. A to znači naravno da su cijene mesa znatno pale u cijeloj Poljskoj i to postaje sve veći gospodarski problem. Hvala. Hvala, gospodin Danto. Hvala lijepa predsjedniče. O, ovo pitanje E, je e, e, zaraza koju prenose divlje životinje domaćim životinjama. Ima tu i drugih slučajeva i bilo bi zanimljivo kad bi nam komisija mogla prezentirati radove koji su tu napravljeni. Opća uprava Sankova bi trebala pogledati ono što je napravila opća uprava Envi. Danas imamo dobre razine otkrivanja, međutim e, e, imamo još uvijek probleme sa unakrsnom zarazom. E, imamo i recimo E, slučaj sa divokozama koji, koje prenose a i e, problem sa brucelozom. E, imamo prenošenje malteške groznice na djecu i misli se da je to možda došlo od zaraze sa divokoze. To je jedan primjer, ali mislim da e, imamo i malo širu sliku te pojave. Dakle, prenošenje bolesti između domaćih životinja i divljih životinja. Hvala. Hvala predsjedniče. Mal jedna anegdota. E, e, e ima nezakonitog e, uvoza veprova u Francusku. E, e, I to je poznato u regiji da do toga dolazi. Granice nisu više dobro kontrolirane i to dovodi do problema zaraze. Što predlažete u tom smislu kako bi se to moglo spriječiti? Gospodin Vojčehovski, izvolite. Hvala e, gospodine predsjedavatelju. I ja bih želio se nadovezati na to što su prethodnici rekli radi se o reakciji cijele Europske unije. E, jer e, pitanje je imamo li zajedničko tržište ili nemamo. Naprosto uvijek čujemo da se proizvođači žale na negative pojave u cijeloj Europskoj uniji. I doista se postavlja pitanje je li to zajedničko tržište u koje niko ne smije intervenirati. Ako imamo takve rizike kao što je afrička svinska kuga, onda odjednom čujemo to se odnosi na pojedine zemlje, na Poljsku, Litvu i tako dalje. No ako imamo zajedničko tržište i ako je afrička Sinska, kuga u Poljskoj, onda znači praktički daje bolesti u Portugalu jer imamo zajedničko tržište. Znači cijela Europska unija mora adekvatno reagirati. A rizik e, se prvo pojavio u Poljskoj i poljoprivrednici su bili prepušteni sami sebi. E, možda je bilo tu nekoliko milijuna eura za neke brze mjere, ali nije to bila prava adekvatna pomoć E, niti pomoć e, komisije kada je Rusija uvela taj absurdnu zabranu uvoza, iako je bolest došla iz Rusije u Europsku uniju, a ne obrnuto. Postojala je dakle zabrana uvoza niti ili nikakva reakcija komisije. Ukratko ću reći, to je jedan problem koji se odnosi na cijelu Europu bolest će se proširiti, e, već je napravila katastrofalnu štetu u uzgoju svinja u Poljskoj. Nekoliko stotina tisuća tona e, imamo viška e, za izvoz i poljoprivrednici su prepušteni sami sebi. Mi trebamo pomoć i to u znatno većoj mjeri nego ovo što je do sada spomenuto svi smo pogođeni time i jedna rečenica za gospodina Egnjoa koji se brine za e, poljske turiste koji dolaze u Ujedinjenu kraljevinu. E, pa e, uzgajivači svinja nisu baš turisti i relativno rijetko ih susrećemo kao turiste. Gospodin Agnio je rekao nešto o tome. Da, da hvala vam. E, kad sam ja govorio o poljskim turistima, ja sam zapravo više govorio o radnicima koji neće imati posla više na svinjogorskim farmama u Poljskoj i e, onda će otići e, u Ujedinjenu kraljevinu ili možda turistima iz Litve koji će tamo loviti divlje svinje pa nakon toga doći u Ujedinjenu kraljevinu. Možda je bilo problema sa prijevodom. Hvala gospodine Hojsling. Gospodin Hojsling. <clears throat> Da, ja e, mislim da bismo E, Trebali možda graditi neke nove ograde e, kako bi suzbijali svinsku kugu, ali to sigurno nije uvjerljiva mjera. No i ovo što smo čuli e, sad nisu baš uvjerljive mjere od zadnje rasprave se sezone prilično raširile, pa se moramo doista pitati da li su poduzete mjere dovoljne što se tiče divih svinja, možda možete odgovoriti na pitanje mojeg kolege Grupea. E, što, znači li to da će oni biti imune? E, ako, ako postaju imune, onda je to sasvim druga priča. I zašto ne bi uspjelo e, možda ja i ne vidim drugo rješenje, ali zašto se ne može razviti cijepivo? Da li industrija nema interesa za to jer je problem premali. Ja ne vjerujem da tehnički je nemoguće razviti cijepivo, pa za toliko bolesti smo već razvili cijepiva. Meni se samo čini da to možda nije tako zanimljivo tržište, a ako je to tako, onda se postavlja pitanje kako podržati e, takve nastojanja oko izrade cijepiva. Mislim da mi moramo cijelo tržište podržati, e, ne možemo dopustiti da zemlje koje su pogođene ovim embargom imaju situaciju koja ugrožava njihovu egzistenciju. E, tu, se, tu je potrebno više e, na veći način i u većoj mjeri pomoći u cijeloj regiji. Hvala. I ja imam jedno pitanje. Kako je Europska komisija ocjenjuje tu e, opasnost infekcije jer su su prekoračene neke biološke granice. Gospodin Renat Van Kutan je predstavnik opće uprave Sanko. Izvolite. Da, hvala vam, gospodine predsjedatelju. Pitanja su zaista iz cijelog spektra moje prezentacije. Počet ćemo od početka. Spomenuli smo Mozambik nekoliko puta kao porijeklo. Da, bolest je ušla u Gruziju kroz ostatke iz kuhinje broda koji je došao iz Mozambika i ta hrana nije uništena kako je trebala biti uništena. Vi znate da u Europskoj uniji imamo vrlo stroga pravila i ostaci hrane koja dolaze avionima ili brodovima u Europsku uniju ne mogu se koristiti u Europskoj uniji, moraju se uništiti na granici, a isto se odnosi i na uvoz e, mesa vi ne možete donijeti sendvič ili komad šunke ili meso ili mlijeko e, i od, koje dolazi izvan Europske unije jer ti proizvodi mogu nositi e, bolest i ja ponovno naglašavam da taj e, izboj, odnosno pojava bolesti u Ujedinjenoj kraljevini 2001. kada smo ubili 8 milijuna ovac, ovaca u Ujedinjenoj kraljevini da e, to je, to je e, došlo zbog e, zbog bolesti slinavke i šapat. znači to je bilo zbog određenog napoja iz Newcastle. Znači mi znamo da su određeni proizvodi vrlo opasni, da postoje stroga pravila za uvoz hrane, a i za hranu koju putnici donose sa sobom. I ja bih želio u tom kontekstu reći da je svinjetina, e, svinjetina se može uvoziti u Europsku uniju samo iz osam trećih zemalja u svijetu. Znači vrlo su strogi uvjeti uvoza. Međutim, naravno, postoje nezakonite aktivnosti koje će ostati nezakonite aktivnosti. No, to nije bio slučaj sa ovim, ovom pojavom bolesti gdje je, su divlje životinje e, izvor e, bolesti. Imamo i, e, imali smo i ptičju gripu nekoliko puta gdje su e, taj virus donijele divlje ptice, čak i H7, G7 prošli tjedan u Ujedinjenoj kraljevini, što je uništilo jedan, jedno jato E, peradi pilića u Engleskoj. E, dakle, divlje životinje sve češće prenose bolesti, e, dok se druge bolesti iskorjenjuju i tu imamo vrlo striktne kontrole. Spomenuta je ona velika farma u Litvi. Da, to je misterij. Biosigurnost je bila na vrlo visokom nivou na toj farmi Znamo da e, su e, ljudi ušli na tu farmu u okviru misije prije deset dana i mi znamo koliko je otporan taj virus, e, koliko je virulentan i neki su spomenuli da čak i preko čizama se može prenijeti taj virus iz šume u nečije dvorište, znači u nečiju farmu. Znači naglasili smo pitanje biosigurnosti koje je jako važno, biosigurnost na razini farme, ali i biosigurnost za ljude koji ulaze u šumu, koji hodaju po šumi vikendom, te čizme mogu prenijeti virus i zato smo proveli više od 4 milijuna eura u zadnje tri godine kako bismo povećali svijest ne samo poljoprivrednika i veterinara, već i običnih e, građana koji eto, šeću po šumi za vrijeme e, vikenda. E, I osobni uvoz je tu jedno jako važno pitanje. Neki ljudi su spomenuli osobe koje ulaze u Uniju s nekim sendvičem u torbi. To nije zakonito. Oni to ne smiju. Mi u tu svrhu mi smo zatražili države članice da povećaju svijest o tome na graničnim prijelazima i da to naglase kroz različite kampanje podizanja svijesti, da ljudi ne mogu ulaziti u EU s takvom hranom. To je doista ozbiljno pitanje, ozbiljna bolest. Kao što sam rekao ranije, biosigurnost je, je ključno pitanje. Na pitanje činimo li dovoljno, ja ne znam da li činimo dovoljno, da ne možemo učiniti mnogo više od onog što smo do sada učinili. Poslali smo više inspekcija i dali više znanstvenih savjeta u ovom slučaju nego u slučaju bilo koje druge epidemije koje smo do sada imali. Naši inspektori su bili tamo više od 15 puta, stručnjaci iz e, e, FAO-a i OAI-a e, su nekoliko puta otišli u, u pogođene države članice, E, im ponuđeni su programi izobrazbe, organizirane su velike konferencije u četiri pogođene države članice kako bi se e, naglasila ova pitanja EFSA, Europska agencija za sigurnost hrane, e, non stop radi na ovom pitanju i oni su oni će sljedećih dana objaviti savjet koji treba pomoći u našem odgovoru na ovu bolest. Što se tiče samih zona, ja sam spomenuo da ćemo nakon ljeta revidirati e, zone koje smo do sada primjenjivali i očekujemo vrhunac bolesti za vrijeme ljeta. E, mlade, e, mladi veprovi koji odlaze iz, iz stada i koji šeću okolo mogu biti danji izvor bolesti i mi ćemo nakon ljeta, dakle, kao što sam rekao, revidirati te zone. E, što se tiče mjera koje su uspostavljene, o tome smo raspravljali sa ministrom u Litvi prošli tjedan, mi ćemo dopustiti e, kretanje proizvoda između zona sa istim statusom u državama članicama. To do sada nije bilo moguće. Znači, jedna zona E, u, u Poljskoj, zone u Poljskoj moći će to ići u zonu ko iste vrste u Litvi primjerice. E, što se tiče embarga, to nam je bilo veliko iznenađenje. Mi smo reagirali koliko je to bilo moguće. Ja ne mogu prihvatiti argumente da nismo reagirali na embargo. Ja sam spomenuo i tijekom prezentacije, ovo je prvi puta u povijesti Europske unije da mi e, pokrećemo slučaj u području SPS-a za zemlju koja ne ne primjenjuje načela e, prema kodeksu e, Svjetske organizacije za zdravlje životinja i kao što sam rekao očekujemo da će panel e, dati svoje rezultate početkom sljedeće godine. Što se tiče embarga iz trećih zemalja, to se odnosi specijalno na Poljsku gdje su neke zemlje E, zabranile korištenje e, ili izvoz mesa iz cijelog teritorija Poljske. Mi se i protiv toga borimo i osobito se borimo s Japanom u ovom trenutku jer kao što znate polski ministar je otišao prije nekoliko e, tjedana u Japan kako bi argumentirao ovaj, ovaj pristup Neke zemlje su prihvatile ovu regionalizaciju, no postoje velike treće zemlje koje nam u cijelosti vjeruju i koje nisu poduzele takve mjere kao što su Kanada, Sjedinjene države, Australija, Novi Zeland. Te zemlje nisu poduzele nikakve mjere protiv Europske unije jer one jako dobro znaju da načelo regionalizacije se e, primjenjuje u Europskoj uniji i da oni mogu vjerovati našem izvozu. Ovdje želim naglasiti da ograničenja koje imamo u tri zone, a to je crvena, ružičasta i plava, e, da e, iz tih zona nema izvoza u treće zemlje. Znači mi ne izvozimo u treće zemlje nikakve proizvode koji nemaju dozvolu slobodnog kretanja u Europskoj uniji. E, postoje i druge još treće zemlje kao što su Australija i Novi Zeland, a i, i neke druge koje nisu poduzele dodatne mjere i gdje se e, poljsko meso i dalje može e, izvoziti. Što se tiče cijepiva, evo to je zadnje što ću reći, Trenutačno nema cijepiva. E, bilo je istraživanja, dosta istraživanja u odnosu na to cijepivo. Zadnjih 30 40 godina se provode ta istraživanja. Sedmi okvirni e, program je posvetio 11 milijuna eura tim istraživanjima u zadnjih nekoliko godina. Problem je da znanstvenici ne mogu pronaći antigen e, koji bi e, pokrenuo izgradnju antitijela za tu bolest i zato nema cijepiva. Kao što sam e, rekao, znanstvenici u bliskoj budućnosti ne vide mogućnost izrade cijepiva za ovo, ali nastavit ćemo raditi na tome. Isto tako ćemo nastaviti financijski podržavati pogođene države članice. Rekao sam već da smo e, spomenuli u e, da smo u tri godine potrošili 80, 18 milijuna eura, a i nastavit ćemo tako u sljedećim godinama i to za mjere koje obično ne financiramo u veterinarskom sektoru. Spomenuo sam kampanju poreza na svijeti, ali e, spomenuo bih i pitanje e, divljih svinja veprova gdje e, se i oni testiraju i to ćemo isto sufinancirati u bliskoj budućnosti. Evo, mislim da sam ovime pokrio većinu pitanja. Hvala vam. Dziękuję, Ważna nasza Hvala lijepa. Ova je rasprava bila važna. E, želimo zadržati sigurnost. Mislim da je također važno koliko smo spremni na ove opasnosti. E, ovi rizici e, se mogu pojavljivati u vrlo širokim razmjerima, a onda su potrebne mjere prema kojima nećemo eliminirati tisuće, već desetke tisuća životinja. E, toga moramo biti svjesni. Moramo naravno i podizati svijest o toj opasnosti i informirati javnost ta je spremnost e, u raznim e, područjima na vrlo različitim razinama. E, što već je rečeno da poljoprivrednici moraju snositi neke troškove i gubitke i to je točno. Ali E, ovdje imamo i dobre i loše strane unutarnjeg tržišta. Zahvaljujem svima, zahvaljujem komisiji, zahvaljujem im što su došli na ovu raspravu. E, možemo sad zaključiti s ovim dijelom e, dnevnog reda. Imat ćemo kratku pauzu, a onda ćemo imati sastanak koordinatora. Molim da uzmete sa sobom svoje glasačke listiće jer ćemo u tri sata imati glasanje. E, vidimo se.